Very okay, dear colleagues, welcome. Dobro jutro, poštovani kolege, dobrodošli. Možemo započeti naš rad sa šestom točkom dnevnog reda, odnosno naš 15. nadzor na delegiranim aktima i provedbenim mjerama. Kao što znate, pridajemo veliku važnost učinkovitom nadzoru parlamenta, zato i imamo predviđenu ovu točku dnevnog reda koja je doista važna. I danas ćemo razgovarati o značajnoj temi. Želimo pozdraviti Gabrija Bernardina, predsjednika EIOP koji je nedavno potvrđen i Sena Ketnera, iz DG Fizme. Današnja tema su pripovi, a posebice nacrt regulatornih tehničkih standarda koje će europska nadzorna tijela nakon razmatranja podnijeti do kraja ožujka, ako smo dobro shvatili. I naravno ne treba vam e, e, naglašavati posebno kako je to ključan element e, bolje zaštite ulagatelja i okvira za bolju zaštitu ulagatelja na našim financijskim tržištima i u našem zakonodavnom okviru, tako da je to doista značajan dokument. Uh, Uh, we will discuss on it, starting with the presentation. Započet ćemo sa uvodnim riječima gospodina Bernardina i gospodina Getnera i nakon toga će osjetiti naš pregovarački tim. Gospođa Veres, nažalost, nije mogla biti ovdje, tako da će gospođa Ferreira uzeti riječ u njezino ime. Dajem sada riječ Gabrielu Bernardinu i gospodinu Getneru za uvodnu riječ. Molim vas ukupno ne više od deset minuta. Gospodine Bernardino, izvolite. Hvala Roberto i hvala na pozivu. Dobro jutro, uvaženi zastupnici Europskog parlamenta. Naravno, Nama je važno zajedno s vama razgovarati o pripsu. Kao što znate, rad na ključnom informacijskom dokumentu je jedan od najznačajnijih projekata zajedničkog odbora u području zaštite potrošača na tome radimo od 2012. godine i razgovarali smo sa različitim dionicima, akademicima, predstavnicima potrošača i naravno stručnjacima iz industrijskog sektora i također smo se oslonili na studiju potrošača koja je provedena u suradnji sa Europskom komisijom i sa savjetodavnom stručnom skupinom. E, sad dolazimo u posljednju fazu nakon zaključenja savjetodavnog dokumenta o nacrtu regulatornih tehničkih standarda krajem siječnja. E, dobili smo više od stotinu odgovora. Dionici su uložili na komentare na podušavanje i poboljšanje RTS-ova koje sada razmatramo. Osim toga to uključuje i način na koji će se RTS-ovi uklopiti sa različitim pripovima. Sada vidimo da Naše savjetovanje jest e, zapravo se svelo na razmatranje prednosti i nedostataka. Naravno, postoje još neka područja gdje anketirani dionici ne prihvaćaju kompromis koji smo predložili, ali ipak svi uvažavamo činjenicu da nije lako dati odgovore na te probleme. Sada se treba baviti provedbom i rokovima u tom kontekstu su mnogi dionici su iznijeli svoju zabrinutost u vezi sa e, kalendarom za dovršenje krajnjeg pravnog teksta, znači do 31. prosinca 2016. godine kada trebaju imati informacijske dokumente za sve proizvode i naravno e, Znamo da industrijski sektor traži odgodu stupanja na snagu kako bi se imalo više vremena za provedbu i tražilo se više puta devet mjeseci za odgovarajuću provedbu. Sa stajališta nadzornog tijela mi ćemo podnijeti nacrt RTS-ova Europskoj komisiji 31. ožujka i naravno to je nešto što želimo doista ostvariti. No, budući da smo čuli takvu reakciju od industrijskog sektora, moramo pokazati određene simpatije zato jer smo svjesni tehničkih izazova kada je riječ o ažuriranju informatičkih i tehnoloških sustava. E, sada nekoliko riječi o sastavnicima ključnih informacijskih dokumenata i kako su se oni razvili. Dakle, prvo rizici ili pokazatelji rizika bit će jedna od glavnih sastavnica e, ključnih informacijskih dokumenata. E, vodimo se pri tome prvatnim informacijama iz e, anketiranja dionika, što sam spomenuo prije, i tu smo ustanovili da je najbolja ljesica u sedam točaka koja je sada izazvala najbolje reakcije. I također mi smo odabrali jedan pristup koji je e, utemeljen u kvantitativnim podacima iako sa nekim kvalitativnim elementima i tu smo uzeli u obzir i čitav raspon pripova koje treba obuhvatiti jednom jedinstvenom e, prezentacijom rizika. Razvili smo mjerila za rizik koja uzimaju u obzir i rizike složenih proizvoda, ali također su primjenjivi i na jednostavnije proizvode. Sada radimo na podršavanju našeg e, dokumenta kada je riječ o savjetovanju, dakle tu još uvijek postoje određeni izazovi kada je riječ o podršavanju ljestvice kako bismo E, dobili pravu klasifikaciju proizvoda, no to također odgovara očekivanjima potrošača i postoje određeni izazovi e, u vezi sa procjenom kreditnih rizika različitih e, vrsta pripova. No, mislim da ćemo to nadvladati u nadolazećim danima. Zatim, povrat na ulaganje, dakle potencijalni povrat pripa je uz rizik doista ključna informacija i radili smo na razvoju mjera kako bismo E, zadovoljili potrebu za odgovaračim informacijama. Također smo ispitali različite pristupe. Ispitivanje potrošača pokazalo je da e, možda potrošači neće e, u potpunosti razumjeti informacije ili sofisticiranije grafičke prikaze u performansi takvih instrumenta. I to je dovelo do jednog pristupa pod navodnicima što ako, što znači da zapravo proizvođači E, imaju određeni prostor za diskreciju i trebaju prikazati samo opravdane scenarije. Zbog toga radimo na mogućnostima e, poboljšanja usporedivosti proizvoda, dakle e, povezivanjem budućih scenarija sa stupnjem tržišnog rizika za pripove, tako da možemo veći raspon rizika korelirati sa većim rasponom ishoda u vremenu. Također razmatramo i povezivanje tih scenarija sa rezultatima koje smo vidjeli u prošlosti. Neki dionici također traže uključivanje i e, podataka iz prošlosti u scenariju. Mi to razmatramo i mislimo da bi te informacije bile doista korisne za scenarij okrenute u budućnost ako pokazuju stvarne povrate nakon e, oduzimanja troškova. I doista nas zanima vaše mišljenje o tome. I na kraju troškovi. Znamo da brojni potrošači ne obraćaju dovoljno pozornost na troškove kada odlučuju o mogućim ulaganjima i također znamo da potrošači se nose sa posebnim izazovima kada nastoje usporediti troškove različitih e, proizvoda sa različitim troškovim strukturama. I zbog toga smo radili na omogućavanju takvih e, usporedaba na jednoj pravičnoj osnovici između različitih prikova i pripremili smo detaljne prijedloge za e, sažeti pokazatelj troškova što uključuje eksplicitne i implicitne troškove. Treba e, dakle vidjeti koji se troškovi naplaćuju jednokratno, a koji se stalno pojavljuju. Pripremamo jednu metodu koja će to pokazati i e, u novčanim E, u novčanom obliku je također u postocima, što znači da e, će se olakšati različite vrste usporedava. Također, e, nastojimo osigurati i usporedivost između različitih troškovnih struktura proizvoda. Na taj način nastojimo poboljšati transparentnost, a isto tako omogućiti i ravnopravno natjecanje između različitih proizvoda. Naša analiza savjetodavnog dokumenta nam je pomogla u podešavanju ovog pristupa, ali ne smatramo da su potrebne velike promjene. No, ipak eh, radimo na daljnoj razradi detalja metodologije, odnosno eh, na transakcijskim troškovima, kako bi se to lakše moglo provesti. Eh, radimo i na prikazu troškova u ključnom informacijskom dokumentu koji mora biti što jasniji E, za male ulagače kako bi e, mogli dobiti što bolje odgovore od anketa među dionicima i potrošačima. Također, e, treba naglasiti da će ovaj dokument omogućiti transparentnost kada je riječ o transakcijskim troškovima, troškovima strukturiranih proizvoda i troškovima za ulagateljske proizvode koji su temeljeni iz osiguranja. Nadam se da će ovaj kratak uvod biti vama koristan i zanima me sada čuti vaše mišljenje o našem radu na finalizaciji regulatornih tehničkih standarda za pripove. Hvala. Sada dajem riječ Svenu Vjetneru. Uh, Hvala. Hvala uvaženi zastupnici Europskog parlamenta na pozivu koji ste mi uputili da vam se danas pridružim. Naravno, mi pozdravljamo interes Europskog parlamenta i također mogućnost koja nam se ovdje pruža e, kada je riječ o našem radu na pripovima. Kada je riječ o RTS-ovima, e, još su europska nadzorna tijela na za tako da će se osredotočiti na rokove za usvajanje. Naravno, rado ću odgovoriti na sva vaša pitanja. Ovaj dokument eh, predstavlja značajan korak napred u poboljšanju eh, transparentnosti investicijskih proizvoda u različitim sektorima, budući da će se njime koristiti potrošači svakodnevno kako bi donosili informirane odluke eh, o ulaganju i zbog toga to će biti jedna od europskih, jedan od europskih dokumenta koji će biti izravno vidljiv svim građanima i zbog toga želimo da bude u redu. Sve strane su se obvezale zadovoljiti rokove iz razine i komisija radi u uskoj suradnji sa e, trima nadzornim tijelima u ovom procesu i podržava njihov rad pružanjem pravnih savjeta o provedbi uredbe. Nadalje, kako bi e, KIT bio doista koristan i razumljiv ulagačima, komisija je provela anketiranje potrošača i e, rezultati te ankete će se ugraditi u KIDove kada zaprimimo e, nacrt RTS-ova od nadzornih tijela, komisija će osigurati pravovremeno usvajanje RTS-ova prije ljeta kako bi su zakonodavci imali dovoljno vremena za provođenje nadzora. Neki dionici su tražili odgodu stupanja na snagu uredbe o pripsu jer su utvrdili da neće biti dovoljno vremena za prilagodbu IT sustava. Mi razumijemo da su rokovi doista kratki i ambiciozni, no od datuma kada RTS-ove e, e, zaprimi komisija krajem ožujka i do e, stupanja na snagu 31. prosinca bit će e, teško, ali mi smatramo moguće prilagoditi industriju. Trebamo e, provoditi taj proces i držati se dogovorenih rokova, zato jer je to izvedivo, a važno je da ključni informacijski dokumenti budu dostupni kako bi potrošači raspolagali odgovarajućim informacijama koje su potrebne za njihove odluke u vezi sa ulaganjima. Sada ću se ukratko osvrnuti na dva pitanja. Kada je riječ o ovlašivanju komisije za pripove koji e, se odnose na ekološke ili socijalne ciljeve, dakle to nas je komisija zadužila da e, zatražimo savjet od nadzornih tijela koji će se baviti prilagodbom postupaka kako bi e, proizvođači mogli što bolje pripremiti pripove za ekološke i socijalne ciljeve. No, to ne znači da će to oduzeti resurse za finalizaciju kidova. Komisija e, će e, iznijeti svoje prijedloge tek kada ključni informacijski dokumenti budu spremni. E, sukladno pripovima, dakle, sve različite nadzorne ovlasti su razdvojene i to je u skladu sa novim međuinstitucionalnim sporazumom koji ne dopušta e, spajanje odredaba iz različitih razina. E, druga razina kidova će se usvojiti u sljedećih nekoliko mjeseci i tu će se ovlasti uskladiti od 31. prosinca 2016. godine usvajanje i provedba sličnih ovlasti u okviru MIFIRA će ovisiti o provedbi razine 1 i razine 2 MIFIRA. hvala na pozornosti i rado ću odgovoriti na vaša pitanja. Hvala komisiji. Dajem riječ sada zastupnicima u ime izvjestiteljice gospođa Ferreira. Hvala vam lijepo. Gospođa Beres ispričava, ali nažalost nije mogla danas prisustovati ovom sastanku, tako da ću i ja govoriti u njezino ime. Želim zahvaliti i prethodnim govornicima na prenesenim informacijama. Neke od njihovih izlaganja već odgovaraju na naša pitanja, no Htjeli bismo čuti više o sljedećim pitanjima. Prvi komentar odnosi se na e, kalendar. Dakle, budući da je javna e, rasprava koju su provela nadzorna tijela gotova, mi naglašavamo da je od ključne važnosti držati se predviđenih rokova i Drago nam je što su se oba govornika osvrnula na te rokove. Tu naročito mislim na rok od 31. ožujka koji je spomenuo predsjednik EOPE i to je u, u skladu sa rokom do kraja lipnja koji smo mi zacrtali kako bi se i parlament i industrijski sektor mogli pripremiti. Prelazim sada na konkretnija pitanja. Gospodin Bernardino je već dao djelomičan odgovor na jedno, no još nas zanima kako se nadzorna tijela, naročito EIOPA, pripremaju na tumačenje odredaba izrazene jedan o odgovarajućim scenarijima. Ako se osvrnemo u prošlost, vidimo da smo imali tendenciju ka razradi optimističkih scenarija. Gospodin Bernardino je spomenuo scenarij što ako Dakle, pitanje je je li to izvedivo i možemo li imati povjerenja u scenarije koje će se izraditi. To je doista ključan element cjelokupne analize i procjene rizika, dakle doista bi nam bilo drago čuti nešto više o tome. Drago nam je što je komisija odlučila razvojiti MIFID i pripove. Mislimo da je to pravi potez, no to se ne bi trebalo odnositi na tehničke standarde ne samo na EIOP-u, nego na sva tri nadzorna tijela. I intervencijske oblasti nadzornih tijela treba jasno odrediti i zacrtati. Treće, imamo sumarne pokazatelje i agregacija pokazatelja pokazuje određeni udio arbitrarnih ovlasti, no metodologija agregiranja pokazatelja možda može utjecati na percepciju rizika. Dakle, zanima me možete li malo bolje objasniti što radite na sručnom planu kako biste saželi pokazatelje, a da se tome ne izgube značajne informacije. I četvrto, komisija treba dati mandat nadzornim tijelima kako bi se ona pozabavila više strukim mogućnostima ulaganja i kako bi spriječila preklapanje zahtjeva za različite pakete kada je riječ o podacima e, u više strukim mogućnostima ulaganja. Peto, izvedenice. Koliko čujemo, industrija traži da se to izuzme iz područja primjene i to je jedna od velikih bitaka koje smo vodili ovdje u Europskom parlamentu. tu su socijalisti i demokrati doista bili čvrsti i tražili smo da to ostane u području primjene i na kraju oporezivanje. U razini 1 to nije bilo obuhvaćeno pripovima, no kada je riječ o odluci o ulaganju, treba se time pozabaviti. Tako da bismo rado čuli neke prijedloge o tome kako to uklopiti i kako to ugraditi u procjenu. Evo, to je za sada sve što sam htjela reći. I Naravno, bit će nam drago kad bi komisija i eopa u svojem pristupu mogle se pozabaviti više time, a također u svojem dijalogu sa Europskim parlamentom. Very much. Uh, first izvolite. Hvala vam. Hvala našim gostima. Vrlo jasnim informacijama kojima su pridonijeli našoj raspravi in front of us. One uh, that is very Nekoliko pitanja. Mislim da je ključne, ovaj dokument od ključne važnosti za parlament. Mm, nije ovdje riječ o odgodi. Iako bi to dovelo do odgode MIFID-a. I s olakšanjem prihvaćam ovaj prijedlog e, komisije, odnosno informaciju kad će se biti doneseno na vrijeme. Drugo se tiče prikaza rizika tijekom pregovora u parlamentu rečeno je da je potrebno da on obuhvaća jedan, dakle ukupni pokazatelj rizika zato što mali ulagači možda nemaju potrebnu financijsku pismenost koja je potrebna za donošenje takve vrste odluka. Za one koji su ipak nešto pismeniji, bilo bi teško uspoređivati različite indikatore rizika. Također bilo bi dobro pozabaviti se metodologijom koja će se koristiti kako će se to učiniti. Možda ne bi loše imati jedan postupak revizije koja će se baviti pitanjima metodologijom, dakle, gdje ćemo ispunjavali instrument svrhu Kada je riječ pak o troškovima, Rečeno je da će postojati vrsten indikator u grafičkom obliku ili slično. Dakle, zanima me koji će biti utjecaj prinosa, dakle, stvarnih troškova, hoće li oni smanjiti prinose. Također nije jasno hoćete li tamo prikazati kumulativni učinak troškova. To bi moglo biti problematično za dio potrošača, dakle ponovno govorimo o malim korisnicima. Dakle, ako pokažete da su to troškovi od 2%, 8%, može bi određenim potrošačima bilo teško shvatiti koliki su to troškovi u dugoročnom razdoblju, razdoblju odnosno koji su dakle ukupni onda troškovi koji se odnose i na prinose u tom razdoblju. I past performance and... Uh, Potom uh, pro prethodni učinci. Parlament je kritizirao ovu točku. Čuli smo različita mišljenja stručnjaka dakle u ovom području. Vezan, to je vezano i za produženje trendova i tako dalje. Nisam uvjerena da je to u interesu potrošača i investitora dakle, prethodne performanse ne znače da će, takav, da će se takav trend nastaviti u budućnosti. Nema tu ravne linije i to može dovesti u zabludu. Imamo i slučajeve da kada je riječ o ovim e, proizvodima da se to nije učinkovito učinilo, se može zatvoriti fond, može se dakle, započeti iznova i onda bi prošle, odnosno prethodne performanse bi tjerale u još veću zabludu. Jer bi trend izgledao pozitivan. Dakle, tu bih eh, htjela čuti vaš komentar. još dvije primjedbe. Jedno područje primjene. Htjelo bi čuti vaš konačan odgovor. Je li su i tu uključeni derivati ili nisu? Kada se tiče e, okolišnim i socijalnim pokazateljima, koje je vaše mišljenje kako ćete tu povezati pokazatelje o razvoju, dakle u skladu sa OECD-ovim e, propisima, dakle izvještavanjem Eurostata ćete li koristiti te e, pokazatelje dakle, koji se koriste kao pokazatelji rizika u drugim područjima kada je to prikladno. Hvala lijepa i hvala vam unaprijed na odgovorima žao mi što neću čuti vaše odgovore jer imam druge obaveze, ali moji asistenti će zabilježiti vaše odgovore. hvala vam unaprijed. Thank you. for the ECR group, Kay Swinburne. Hvala vam, Kay Swinburne za klub ecr Hvala. Hvala svima koji su se dotaknuli ove teme. Mm, govorim u ime kolege Kamala koji ne može nazočiti ovom sastanku. Ovo su njegovi komentari. Ja ću započeti s Mifidom i jasno je zašto. Imam četiri primjedbe vezane uz to. Nešto su kolege već e, istaknuli. Prvo utjecaj odgode Mifida, potom pitanje prethodnih performansi te investicijske opcije, te potom razmjena informacija o derivatima. Mifido, odgoda mi će također utjecati na PRIPS kada je riječ o zaštiti investitora. Znam da je odgoda neizbješna, ali e, ona je izrađivač PRIPSovog kida. To neće imati sve dokumente potrebne za izradu potpunog e, kida. Tu bih e, htjela čuti što mislite o tome i neko pojašnjenje također što je opa misli o ovoj odgodite, kako pomiriti ove dvije stvari i eventualne teškoće koje će proizaći iz toga i kako ih smanjiti. Na koncu uključenje prethodnih performansi, dakle, u moguće scenarije. Imamo nešto drugačije stajalište. Drago nam je što se misli uvesti prethodne performanse, to odme se dosta raspravlja na, na prvoj razini, sada evo i na drugoj. Mislim da su svi zastupnici dobili feedback od industrije, od dionika. Dakle, nedostatak ovog pokazatelja bi mogao imati loš učinak. I zato se ECR zalaže za kombinirani pristup. Jasno nam je da je potrebno određeno vremensko razdoblje koje se može uzeti u obzir i to ne mora biti jedini pokazatelj na kojem će se bazirati odluka. Međutim, mislimo da je važno razlikovati informacije koje daje e, menadžment od njihovih e, prethodnih e, performansi. Nadalje, što se tiče više strukih investicijskih opcija i utjecaja na tržište, kolega se slaže da bi KID trebao biti osnovni dokument za pripove. Međutim, slaže se sa izuzećem do 2020. za menadžere. To će omogućiti prilagodbu tržišta je to je razuman e, zahtjev s obzirom na investicijske informacije koje se nalaze u kidu. Potom su tu prijedlozi iz razine dva koji se, tiče, koji se tiču fondova. Tu menadžeri imovinom mogu dobrovoljno e, stvoriti ovaj dokument. S obzirom na visok broj e, ovih računa, pripovi kidovi će biti usvojeni i to bi moglo naštetiti industriji. Bilo bi lijepo čuti što mislite o ovoj točki. konačno, htjela bih čuti pojašnjenja vezano uz razmjenu derivata i moguće njihovo uključivanje u područje primjene na razini dva. Njima se bavimo u regulativi o MIFID-u i mjesta trgovine bi se smatrala i mjestom gdje se izrađuju proizvodi. I to zabrinjava tržište i ECR bi htio čuti nešto više o ovom pitanju. Thank you, Kay. Um... Hvala ti, Kay. Za klub Aldeja Petrijecek. Well, I, I can reiterate what's just been said on the multiple investment Slažem se s ovim što upravo rečeno o višestrukim investicijskim mogućnostima. To je potrebno dodatno pojašnjenje. Industrija je potreban jasan odgovor kada je riječ o informacijama u KID-u. Što se tiče scenarija vezanih od prethodne performanse, to, su, to je bilo važno pitanje tijekom posljednjeg e, saziva. Otvoreni smo za uvrštenje ove mogućnosti. To bi mogao biti miks različitih scenarija, dakle to bi moglo biti dobro rješenje. Thank you. I don't see any speaker for the GUE. Hvala, ne vidim nikoga zainteresiranog iz GUE-a, iz zelenih. Da ga prelazimo na slobodno javljanje za riječ. Markus Ferber, izvolite. Hvala lijepa. E, hvala lijepa na prezentaciji trenutnog stanja. Ispričavam se što neću govoriti engleski, ali mi ovdje imamo prevoditelje ja sam e, pročutao informacijske dokumente i zapravo već poslao neke komentare u pisanom obliku i sad želim e, reći još par napomena. Mislim da je indikator rizika jedan od centralnih elemenata jer na raspolaganju su studije koje kažu da krajnji E, korisnici, odnosno potrošači, e, nisu u stanju procijeniti rizike, oni u pravilu ili podcijenjuju te rizike ili ih precijenjuju. To je faza u kojoj se trenutno nalazimo. Dakle, pitanje je kako možemo postići da potrošač bude u stanju donijeti informirane odluke i jedan od kriterija bi trebao pritom biti taj indikator. Mislim da bi taj indikator trebao ispuniti sljedeće kriterije. Kao prvo, što je osnovna e, informacija koju e, treba dati taj indikator, to je rizik od gubitka. Dakle, mora biti takva da prosječan potrošač to može razumjeti. također mora biti usporediv za različite klase ulaganja, e, mora biti neovisan, dakle ne smije biti povezan sa e, izradom proizvoda, odnosno distribucijom proizvoda i e, mora biti u stanju pružiti informacije o razvoju E, rizika u toku izvjesnog vremenskog perioda jer ponekad se situacija mijenja od trenutka distribucije proizvoda do e, kasnije e, u odnosu na kasnije faze. Vi ste predložili da se uvedu ti indikatori za privatnog ulagatelja je doista važan instrumentari e, jednako kao što je e, za potrošača važna i komponenta rizika u vezi sa kreditom. Dakle, u svakom slučaju koja je razlika između 3 i 4 ili 2 i 3, a također je i neovisnost tog indikatora nije data. Dakle, e, kako to kanite e, uključiti u svoj prijedlog? Hvala vam, Nina Gil, izvolite. Hvala vam na e, izlaganju ja se slažem s ovim što su rekli kolege. Zbog zaštite investitora. To je dio dakle, ekonomske i monetarne unije. Ukoliko želimo da se investira u financijske proizvode, tada je važno da mali ulagači vjeruju ovim proizvodima. To znači da ne smije biti skrivenih troškova i ne smije biti skrivenih informacijama o performansama ovih instrumenta. Mislim da je zakonodavstvo prve razine dobro uredilo ovo pitanje i zato je važno da i druga razina slijedi ovaj trend. Koliko želimo da sektor to pravilo primjenjuje, moramo se osigurati da su pravila jasna. Međutim, nešto me brine. Kada je riječ o različitim scenarijima performanse kojima se, eh, kojima koji se prikazuju ulagačima kada se govori o prinosima, tu nemamo previše eh, fleksibilnosti u odabiru, dakle, preoptimističnih scenarija, scenarija moramo zatražiti da se ovo revidira kako bi pristup bio e, stroži kako bi, kada je riječ o ovim scenarijima. Pozdravljam regulativu u iz pripsa da bi se trebali e, odati po, po, povjerljivi podaci, tu su često uključeni i skriveni troškovi poput troškova e, transakcija, to može utjecati na vrijednost fonda. Samo mogu li oni, ovi, ovi podaci biti što je moguće e, relevantni e, potrošačima? Možda bi oni trebali biti prikazani u možda bi trebali biti prikazani u konkretnom obliku. Industrija kaže da njih zabrinjava trošak, trošak transparentnosti. ali mislim da je važno, naročito kada govorimo u kontekstu direktive Prospektus, da imamo jasne podatke o troškovima, da pak informacija ne bude istovremeno i previše. Moramo vidjeti kako mm, smanjiti troškove, kako dobiti bolju razradu troškova radi povećanja transparentnosti. Moja prva glavna zabrinutost je dakle kako što više uključiti e, male ulagače u financijske proizvode. Thank you. Yes. Hvala vam. But maybe some people is coming, I don't know. So, um, Gabriel Bernardino. Gabriel Bernardino, izvolite. Hvala vam, predsjedavajući. Hvala zastupnicima na komentarima i na primjedbama. Za je važno da vidimo koje su za vas najvažnija pitanja. Ja ću pokušati u odgovoru obuhvatiti sva vaša pitanja i potom iznijeti zaključak. Prvo što se tiče vremenskih e, rokova, neki od vas su to spomenuli. Želim biti jasan, držat ćemo se propisanih rokova. Sve je uređeno dakle i na zajedničkom sastanku i na zajedničkom odboru i u suradnji sa tri dakle organizacije koje će e, izraditi, riješiti sve svoje obaveze do kraja ožujka i to je naša namjera i toga ćemo se držati. Što se tiče performansi odgovarajućih scenarija, tu je postavljeno nekoliko pitanja. I definitivno se bavimo ovim situacijama što ako, imamo tu tri različita scenarija koja se tiču različitih projekcija vezanih e, za buduća događanja. To nije uvijek e, lako urediti. To što ste vi spomenuli danas, a tiče se pretirane fleksibilnosti koju smo ugradili u taj element to smo uzeli u obzir nakon e, konsultacija i radimo sada na ova tri različite vrste scenarija. Idemo u preskriptivnom pravcu, želimo veću razinu detalja, dakle kako se ovi scenariji mogu prikazati. Dakle, to je nešto e, što će se naći u e, našem konačnom dokumentu vezanom uz ovo uz ovaj instrument. Što se tiče prethodnih performansi, slažemo se i jasno je da to ne daje e, predviđanja, jasno predviđanja za budućnosti da može davati krivu sliku stvari. Htjeli bismo imati kombinaciju ovih scenarija mogućih perspektiva, dakle jedan, e, tu bi bio jedan element vezan uz prethodne performanse. Dobili smo tu i mišljenje dionika. Ljudi traže pokazatelje najboljih e, performansi i ili ovi podaci ili postoje ili ne i da kako da se tu ljude zbuni pitanje troškova i tako dalje i smatramo da je ova informacija ipak e, relevantna i ona bi trebala biti dobro sročena, trebala bi se bazirati na pravom povratu sredstava. Znate da postoji problem u pronalaženju ovih informacija od strane potrošača, da ona e, informacija nije često na raspolaganju Dakle, to nije jedini element koji se tiče performansi. To će biti scenarij performansa koje sam malo čas spomenuo i uzimamo u obzir e, davanje jednog dijela informacija koje se tiču prethodnih e, performansi. Mislim da je to nešto što čime se moramo pozabaviti. Što se tiče više višestrukih e, investicija, to je nešto za što moramo ponuditi rješenja u našem nacrtu regulatornih tehničkih e, standarda. Tvrtka koja je odgovorna morat će staviti na raspolaganje e, informacije vezane uz KID pripova, dakle osiguravateljsko društvo prodaje proizvode kroz različite fondove i oni se moraju osigurati dakle da e, klijentima, da mogućim klijentima pružaju informacije o različitim fondovima u koje se može investirati. Dakako, tu je i pitanje odnosa zakonodavnih propisa, ali na koncu za e, ulagatelje najvažnija informacija o tome da im osigurateljsko društvo pruži dakle, mogućnost investiranja u različite vrste fondova. Mislim da bi trebali postojati praktični način da se ovo provede a e, tijekom vremena, naime doći ćemo u situaciju da će se i postojeći kidovi e, prilagoditi. Međutim, tu, tu postoje neka e, povezana zakonodavna pitanja. Što se tiče derivata, želim biti jasan od početka ovih e, konsultacija govorimo o području primjene i tvrdimo da se tu moraju uključiti derivati. To je bilo jasno proisteklo iz rasprave u parlamentu. Nakon različitih e, konsultacija želimo pružiti više detalja o tome kako različite vrste derivata mogu ispuniti e, kriterije za davanje podataka. Sigurna, sam da ćete u zadnjem RTS-u e, pronaći više, više detalja o tom elementu koji proizlaze iz konzultacija. Međutim, jasno da će e, ovo definitivno biti uključeno. Što se tiče pokazatelja rizika i mogućnosti e, imanja samo jednog pokazatelja, želim istaknuti jednu stvar za koju smatram da je važna i svi moramo uzeti u obzir. Mi ovo radimo e, za potrošače. I upravo zato je parlament želio da se u ovaj projekt uključi i testiranje kod potrošača, to je ono što smo učinili i jedan od zaključaka, možda najsnažniji zaključak se upravo tica ovog e, dijela. Potrošači Potrošačima valja predstaviti jedan siguran pokazatelj, dakle, a ne više njih koji možda nisu sasvim jasni. To ne znači da je to lako, dakle to se tiče predviđanja kretanja na tržištu, kako da to nije lako i mi smo testirali različitu metodologiju i ona koju, na kojoj trenutno radimo je, će biti transparentna Uzet će u obzir promjenjivost, dakle volatilnost, ali najveći mogući gubitak koji će potrošači e, moći pretrpjeti ukoliko investiraju u određeni investicijski proizvod. Mislim da je važno dati nešto potrošačima, nešto što oni mogu iskoristiti. To je nešto što je jasno proizašlo iz testiranja kod potrošača i mislim da to moramo uzeti u obzir kod izrade prijedloga koji ćemo poslati komisiji. Dakle, mi ćemo nastaviti raditi na ovom indikatoru, da dakle, kategoriji od 1 do 7. Produbit ćemo metodologiju, želimo biti transparentni o tome kako se prikupljaju pokazatelji rizika, ali u svrhu transparentnosti i razumijevanja kod potrošača ovo je jedini, jedini e, na put e, naprijed. Što se tiče troškova i smanjenja prinosa, želimo uključiti e, i pokazatelje u novcu i postocima, dakle to je odgovor na vaša, na vaša postavljena pitanja. Što se tiče troškova, želim biti konkretan, imat ćemo ukupan pokazatelj troškova Čuo je također postavljeno pitanje mm, u vezi s tim. Što se tiče kumulativnih troškova imat ćemo e, pokazatelj troškova i dakle tu će biti uključeni svi troškovi, to možete biti sigurni. Dakle, mislim da sam odgovorio na gotovo svako, i na sva vaša pitanja i stojim na raspolaganju koliko imate još pitanja u vezi s ovim. Hvala lijepa. Ja imam samo jedno pitanje, Gabriel, u vezi sa ovim što ste rekli o derivativnim derivatima. Govorili ste o mogućnosti e, primjerenog dokumenta s ključnim informacijama. E, možete li to pojasniti? Da, ideja je e, na, na tome radimo, na tome upravo radimo. Ideja je da se zadrže e, temeljni elementi i da se međutim ide i dublje i da se pojasni kako za različite tipove derivata možete ispuniti kriterije, tražene kriterije. Dakle, neće biti isti dokument ključnim informacijama za sve vrste derivata, ali postojeće odgovarajuća informacija koja će eh, objasniti što je u tom dokumentu s ključnim informacijama. Hvala lijepa. A sada riječ dajem predstavniku komisije. Hvala. Možda da počnemo od e, vremenskih e, okvira, svi se slažemo da ih se trebamo pridržavati. Kao što sam rekao, komisija će učiniti sve što bude u njezinoj moći da se skrati vrijeme potrebno za prevođenje E, i za ostali dio posla kako bismo prije ljetne pauze dovršili posao i kako biste vi prije ljetne pauze to mogli pogledati. Što se tiče e, ovlasti za intervencije za EOP-u, tu želimo također e, što brže dovršiti taj posao, jednako tako za ostale agencije. Što se tiče mandata, za okolišne i socijalne standarde u tijeku je izrada tog nacrta. E, mi pretpostavljamo da će sa ovi biti e, proanalizirati sve elemente i standarde i da će sve to biti u uzeto u obzir u odgovarajućim procesima. Općenito rečeno u našoj analizi mi možemo, mislimo da pripovi mogu ići dalje, sami za sebe nema razloga da se to odlaže. E, naravno da će industriji biti potrebne informacije kako bi konstruirale te dokumente s ključnim informacijama e, i zato im treba te informacije dostaviti što prije. I sad samo nekoliko e, riječi o sadržaju tih dokumenata s ključnim informacijama, skraćeno KIT. E, mi mislimo da je ključno e, iznaći korisne scenarije za naše potrešače kako bi oni mogli predvidjeti moguće scenarije razvoja za te proizvode naravno e, prošli per, prošle performanse e, mogu biti korisna informacija iako ne moraju nužno e, značiti da će se proizvod jednako tako ponašati i u budućnosti. Što se tiče derivata, po našem mišljenju oni spadaju u pripove. Naravno da nam treba jedan praktičan način kako kako postupati što se njih tiče. Našim potrošačima su potrebne korisne i realistične informacije, ali po našem mišljenju EZA tu dobro napreduje. I samo što se tiče multiopcijskih proizvoda, mislim da smo tu u jednoj prelaznoj fazi. Znamo da smo u prelaznom periodu i za usite. Moramo osigurati da sve što spada e, pod kit za pripove bude usporedivo međusobno e, tako da i kad se radi o kombiniranim proizvodima da e, potrošači budu u stanju usporediti informacije odnosno procijeniti e, svoje rizike. Evo toliko od mene. Hvala lijepa. Ostalo nam je još malo vremena, pa ako izvjestitelj, odnosno e, zamjenica i izvjestitelji u sjeni žele nešto reći, imamo još nekoliko minuta. Dakle, ako želite još nešto pojasniti ili komentirati, ne, u redu, onda vam zahvaljujem što ste danas došli, e, što ste nam e, prezentirali ovo i objasnili vremenske okvire i naravno zahvaljujem vam na svemu što radite kako bi se e, ovi naši e, ciljevi postigli. Mislim da je ova rasprava i razmjena mišljenja bila vrlo korisna i zahvaljujem vam. A sada ćemo napraviti pauzu do 11.15 kada će započeti formalno saslušanje kandidata za e, funkciju izvršnog direktora EIOPE. E. Hvala lijepa. Počinje pauza.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 Dear colleagues, dragi kolege, mislim da možemo početi sa točkom 7 našeg dnevnog reda, imenovanje novog izvršnog direktora EIOPE. E. Danas je e, Danas imamo javno saslušanje u kontekstu imenovanja novog izvršnog direktora EIOPE e na, na temelju otvorene e, procedure. Pozdravljam gospodina e, Parenta koji je kandidat za ovu funkciju. Kao što znate, njegovo imenovanje ovisi o potvrdi Europskog parlamenta. U vezi s tim organizirali smo ovo saslušanje odabranog kandidata za ovu funkciju za budućih pet godina. Danas ćemo i glasati o izvješću o imenovanju gospodina Parenta. Parente. Dakle, dobrodošli gospodine Parente. Izvolite, imate riječ, e, imate pet minuta za svoje uvodno izlaganje, a potom ćemo imati e, vrijeme za pitanja i odgovore. Hvala lijepa gospodine predsjedniče, cijenjeni članovi odbora Ekon, dopustite da najprije kažem da mi je doista čast što sam danas ovdje pred tijelom koje e, je demokratski izabrano i predstavlja evropske građane. Ja ću nešto reći o glavnim izazovima koji su pred EIOP-om e za sljedećih pet godina i mom doprinosu e, radu EJOP-e. Dakle, mi imamo tri glavna prioriteta za sljedećih pet godina, a to su E, povećanje nadzorne usklađenosti, jačanje e, zaštite potrošača i očuvanje financijske stabilnosti. Što se tiče ovog prvog, e, Solvency 2 je sada sada imamo Solvency 2 i fokus se sada pomaknuo sa zakonodavnog dijela posla na nadzor i E, nadzornu usklađenost kako bi se stvorilo stvorila e, e, dobra situacija za sve dionike u Europi. Još uvijek međutim moramo raditi na tome kako bismo postigli potpunu harmonizaciju. Mi razvijamo priručnik za nadzor i kako bismo mogli davati adekvatan feedback nacionalnim e, nadzornim tijelima i OPA je u jedinstvenoj situaciji da skupi e, prakse iz svih zemalja članica i preporuči najbolje prakse kako bi se one raširile u cijeloj Europi. Što se tiče drugog prioriteta zaštite potrošača, moramo ponovo uspostaviti povjerenje E, potrošača, to nam je ključni cilj, a zato je su potrebna jasna pravila ponašanja na tržištu i nadzor. E, za, dakle, potrebno nam je e, učinkovito upravljanje proizvodima, dobro regulirani distributeri u interesu naših potrošača i potrebni su nam dobro informirani provoditelji politike i potencijalni provoditelji naše politike. Jopa je već počela raditi na tome. E, mi moramo osigurati da se u obzir uzme načelo proporcionalnosti kako bismo osigurali e, harmonizaciju u cijeloj Europi poštujući međutim istovremeno specifičnosti nacionalnih tržišta. E, što se mene tiče, osnovno načelo u ovom, u ovom e, pogledu trebala bi biti e, doista zadovoljstvo potrošača, to je e, dakle osnovni cilj e, dakle razvoj takvih proizvoda koji će omogućiti e, zadovoljstvo potrošača i povratiti njegovo povjerenje. Što se tiče trećeg prioriteta mi znamo da su osiguranja i mirovinski fondovi podvrgnuti jednom nizu stres testova što je važan E, instrument, mi ćemo nastaviti s tim, naravno da imamo zajedničku bazu podataka u sektoru osiguranja što će nam dopustiti e, koordinaciju različitih e, akcija koje potom trebaju poduzeti nacionalna nadzorna tijela. E, drugi projekti su na primjer razvoj e, paneuropskog osobnog e, mirovinskog proizvoda i drugi projekti kako bismo to postigli Europa se treba promijeniti ja sam spreman upravljati tim promjenama kako bismo osigurali da se naše strategije ostvare. E, ja imam dosta iskustva u upravljanju projektima i osobljem, imam e, godine prakse u međunarodnom e, multietničkom okruženju, uvjereni sam evropljanin i i sklon sam iznalaženju rješenja u interesu Europske unije. E, I da zaključim, želim reći samo da bi mi bila velika čast služiti europskim institucijama i ako budem imenovan nastavit ću raditi na tome da sagradimo snažno i vjerodostojnu e, agenciju EIOP-u u interesu građana Europe, a kako ste vi gra, glas naših građana, naravno da e, ću biti spreman e, odgovarati vam za svoj rad u svakom trenutku i e, surađivati s vama u interesu naših građana. Hvala lijepa. Hvala lijepa gospodine Parente. Sada ćemo riječ dati našem prvom govorniku Burhardu Balcu. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. Gospodine Parente, lijepo je da ste danas ovdje. Imam dva pitanja. Mm, kasnije ću, ja mislim, imati prilike postaviti vam još neka pitanja. Gospodine Parente, vi ste bili dio strukture CEO i od samog početka ste i u EIOPI. Rado bih vas pitao kako biste u svojoj novoj ulozi kao izvršni direktor e, nastavili sa radom i kako se kanite zauzimati za to da se zahtjevi Europskog parlamenta e, implementiraju, na primjer što se tiče sveobuhvatne proporcionalnosti. To bi bilo prvo pitanje, drugo pitanje vi ste već mnogo godina radili za talijansko nadzorno tijelo, rado bih vas pitao što očekujete od prvih bilanci e, u okviru Solvency 2 i e, što mislite koji će se zahtjevi e, koji će zahtjevi proizaći iz toga za europske osiguravatelje kako bi se e, ispunili kriteriji i zahtjevi zakonodavca. Hvala lijepa. Hvala lijepa gospodine Balc. Što se tiče vašeg prvog pitanja, e, ja radim u međuna, na međunarodnoj areni već godinama u različitim ulogama. Bio sam e, voditelj različitih radnih skupina u EOP i imam e, doista evropski način razmišljanja, uvijek sam pokušavao iznaći rješenja kako bi se nadišle razlike u e, stajalištima i kako bi se unapređivao evropski projekt. E, ja doista ne vidim ne vidim da e, neovisnost e, tu igra neku ulogu. Moja uloga bi bila transformirati e, strategiju EJOP-e u okviru jasnog mandata koji je EOPA dobila od Europskog parlamenta. Ja u tom pogledu ne vidim nikakve problematične E, elemente. Što se tiče vašeg drugog pitanja, e, nijedan projekt nije savršen. E, Solventnost dva, razvoj toga trajao je nekoliko godina, u nekim slučajevima se pokazuje da je previše komplicirano i kompleksno to što smo stvorili, u tom pogledu se slažem s vama, ali ja se doista nadam da ćemo u primjeni vidjeti koja su doista područja gdje je potrebna, potrebno pojednostavljenje sustava. To je e, glavni projekt na kojem e, trebamo poraditi u okviru revizije Solventnosti 2. Hvala lijepa. Možete li nam još nešto reći što se tiče proporcionalnosti? E, da, što se toga tiče učinjeno je nekoliko stvari, osobito u području izvještavanja. Naravno da trebamo nastaviti raditi na tome. Jasno je da proporcionalnost ne znači e, ne činiti e, ništa, ali naš je, naša je zadaća vidjeti koja područja se mogu dalje razviti što se tiče proporcionalnosti. Naravno, e, moramo izbjeći e, da potrošači e, svi odu samo najvećim osiguravateljskim kućama, ali E, ja vidim da tu još ima prostora za razvoj. Kao što sam već rekao, e, ništa u početku e, nije savršeno, ali mi sad iz konkretne primjene solventnosti 2 trebamo vidjeti u kojim područjima je moguć daljnji razvoj i poboljšanje. Već imamo instrumente za to i e, mi ćemo, ja sam potpuno siguran u to, uspjeti u tome. Hvala lijepa, Eliza Ferreira ima riječ. Hvala lijepa. E, hvala lijepa gospodine Parente što ste danas ovdje. Govorit ću engleski kako bi e, olakšala naš dijalog. Mislim da prolazimo kroz E, jedan zanimljiv period koji je međutim istovremeno i opasan. Jopa, e, iako je relativno mlada institucija, e, je već suočena sa prevelikim zahtjevima što se ti u odnosu na financijska sredstva kojima raspolaže. Dakle, vi morate donositi neke odluke, odnosno birati i moje prvo pitanje odlučuje se, odnosi se na to ako biste morali izabrati samo neka područja e, djelovanja za europu što bi bila važa, vaša vizija e, na što bi, na koja područja bi se Europa trebala koncentrirati. Kao drugo, moramo pojačati veze između različitih entiteta, između različitih nadzornih tijela jer na financijskom tržištu tu nema e, odvojenosti. Kako biste bili e, spremni e, poraditi na usklađenosti između EIOPE eh, i drugih institucija i eh, za kraj mislim da je jedan važan element za štediše omogućiti im da bolje razumiju rizike na, eh, na tržištu osiguravajućih osiguravatelja i, na, i što se tiče mirovinskog osiguranja kako bi se povećalo povjerenje naših građana E, da su njihove uštede sigurne. Kako vi vidite taj projekt? Hvala lijepa. Hvala. Da, u pravu ste, mi se nosimo doista sa velikim izazovima, živimo u e, vrijeme kad je izazova mnogo i moramo birati prioritete i to oni počinju sa e, zaštitom e, naših potrošača. Mi počinjemo, dakle svo naše djelovanje e, je povezano sa zaštitom potrošača i europskih građana. Dakle, prioritizacija jest potrebna, neophodna, osobito u situaciji kad proračun nije dovoljan da se radi sve što je po našem mišljenju potrebno. U ovom pogledu je Europski parlament velika potpora e, i nadam se da će i u buduće ostati tako, međutim bez obzira na to moramo se e, nositi sa e, pomanjkanjem financijskih sredstava i zato je po mom mišljenju neophodno biti učinkovit. Dakle, moramo optimizirati e, naše, naš rad, naše procedure, ali zaštita potrošača je ključna i ostaće ključna. Dakle, e, implementacija je e, ključni dio toga moramo dakle razraditi dobra pravila i potom na temelju dobrih matematičkih analiza e, moramo e, odabrati e, koje, koje metode ćemo implementirati u cilju zaštite naših građana. Što se tiče usklađenosti s drugim institucijama, ja vidim da naš zajednički odbor dobro funkcionira. Ja sam predsjedao e, odborom, e, zajedničkim odborom za financijski konglomerat. Postoji samo potreba da se još e, unaprijedi ta suradnja, ali znam da već postoji jedan doista Eh, jedno doista dobro ozračje i eh, mi svi eh, radimo u duhu spremnosti na suradnju. Što se E, mi sad imamo što se mirovina tiče divnu priliku da doista stvorimo jedinstveno tržište za mirovinsko osiguranje. Za sada imamo samo nacionalna tržišta umjesto jednog jedinstvenog europskog. Ovo će dakle biti prilika da se e, povećaju prilike i šanse za naše potrošače da e, kako bi imali koristi od mirovinskog sustava koji nam je potreban u Europi. Dakle sad smo u fazi javnih e, konsultacija, e, uzet ćemo naravno u obzir sve komentare svih dionika i nastaviti sa svojim radom. Hvala lijepa. Hvala lijepa Kis Svimbornima riječ. Hvala. Moj kolega je postavio druga pitanja na e, prethodnim saslušanjima, no ja se želim usredotočiti na e, način na koji vi imate interakciju sa parlamentom. Od kako je vaša agencija osnovana, doneseno je mnogo zakonodavstva i u razini jedan zahtjeva se od vašeg tijela da razradi podzakonske akte, a naročito Mm, ti akti se trebaju odnositi na e, međusobni odnos između vas i komisije i to je razlog za zabrinutost. također e, imam pitanje u vezi sa interakcijom e, s parlamentom, dakle to je sada dosta problematično. Dakle, ako ozbiljno shvaćate nadzor, Naravno da su važna ova saslušanja, ali važan je i stalan dijalog između nadzornog tijela i parlamenta tijekom cijelog procesa na drugoj razini. Dakle, želim vas pitati kako ćete se vi angažirati da se zadrži dijalog sa parlamentom i, i još jedno potpitanje očito imate mnogo iskustva na nacionalnoj razini, dakle kako ćete to iskoristiti kako biste osigurali da i nacionalna nadzorna tijela provedu mjere poput solventnosti 2. Pa, s jedne strane, postoji očita potreba za e, podzakonskim aktima, jer ne može se na e, prvoj razini riješiti sve ne može se ulaziti toliko u detalje, mislim da je to jasno. Naravno, trebamo pokazati odgovornost e, i trebamo dolaziti pred parlament, e, prikazivati vlastiti rad u različitim fazama čitavog procesa kako bi uvažili pri tome vaše zahtjeve i vaše iskaze zabrinutosti. Evo, kao što znam, to se činilo do sada, ali naravno treba to zadalje poboljšavati i gdje god je to moguće, trebamo odvojiti vrijeme za međusobni dijalog. Trebamo dakle pokazati odgovornost pred vama i prikazati svoj rad. Dalje mogući korak e, bila bi interakcija i pri razradi prve razine, interakcija sa nadzornim tijelima, tako barem osobno mislim, kako bi se ukazalo na neka područja, sada ne ulazim e, u područje su zakonodavaca, ali to bi bilo korisno za bolje razumijevanje logika koja stoji iza odredaba u zakonskim aktorima kako bismo bolje razradili te formulacije u zakonodavstvu prve razine. Naravno, dijalog je važan u svim fazama donošenja odluka. Do sada smo imali dijalog o podzakonskim aktima, imali smo određenu neovisnost od komisije u izradi svojih e, savjeta i naravno treba voditi računa o vašim željama i zahtjevima. Smatram da bi bilo dobro da i mi možemo iznijeti svoje mišljenje o izradi e, zakonskih akata kako bi to dovelo do boljeg razumijevanja i bolje provedbe na drugoj ili trećoj ili već kojoj razini. Čak i na nacionalnoj razini u veze sa vašim pitanjem o solventnosti 2 mi dijelimo zabrinutosti i ostalih zemalja. Solventnost 2 predstavlja radikalne promjene i to donosi i prilike, ali i određene nedoumice. Postavljen je zahtjev e, za detaljnim uputama o provedbi novog sustava. I tu je bilo korisno razraditi smjernice koje smo mi razradili u EIOPI. Neki su rekli da ih je previše, ali su bile vrlo korisne za e, pravovremenu reakciju i pruženje odgovora talijanskim osigurateljnim kućama, jer inače da toga nije bilo, sada bismo imali još veći problem e, nego što ga imamo sada. Da. Kora e, nije ovdje, dakle gospodin Jacek ima riječ. Hvala, Kora mi je dala popis od nekih 87 pitanja, ali ja ću ih postaviti samo nekoliko. Gospodine Parente, u tri godine tijekom kojih ste bili na ovoj funkciji, koja ste iskustva stekli, što ćete od toga prenijeti na upravljanje i opom i također koje ćete promjene, ako uopće i kako je unijeti u svakodnevno upravljanje i om i kako se to upravljanje može poboljšati. I na kraju, koji su najvažniji vanjski i unutarnji izazovi s kojima će se Jopa morati suočiti u sljedećih recimo pet godina? Hvala. Kada je riječ o prvom pitanju. Najznačajnija promjena koja se dogodila u posljednje tri godine bila je promjena u nacionalnim vlastima, dakle došlo je do reforme koja je pretvorila stare ISAF-ove u nova tijela i ja sam e, vodio radnu skupinu u kojoj su bili različiti rukovoditelji mm, prethodnih organizacija i Italijanske narodne banke jer je došlo u do integracije u Italiji između nadzornog tijela za banke i ostalih tijela. Nismo uspjeli mm, na novi način raspodijeliti poslove, resurse i također izraditi i novi ustroj našeg nadzornog tijela. To je važno za EOP-u i tu dolazim do drugog pitanja. Jer čini mi se da se EOP-a nalazi u sličnoj situaciji. U proteklih e, pet godina mnogo je ostvareno u EOP-i, ali sada sa prijelazom e, sa zakonodavstva na nadzor e, osoblje treba rasporediti drugačije i educirati u obavljanju drugih poslova. Sada smo se bavili provedbom, a sada treba uskladiti nadzor tako da treba motivirati osoblje i preustrojiti Europu s obzirom na nadolazeće izazove. I tu moje iskustvo iz Italije može biti doista korisno za sljedećih pet godina. Izazov je i opet. Naravno, vrijede isti vanjski izazovi kao i za cijeli osigurateljni sektor, dakle niske kamate predstavljaju izazov za položaj osiguravatelja i to je također i glavni izazov za nadzorna tijela. Mi radimo na tome i provodimo testove opće opterećenja kako bismo prepoznali ranjivosti i rizična područja i na taj način nacionalna nadzorna tijela mogu poduzeti mjere i prenijeti informacije poduzećima kako uvjeti na tržištu ne bi stvorili probleme. Imamo instrumente na raspolaganju, radimo na tome E, sa solventnosti 2 imat ćemo i bazu podataka svih osiguravatelja zahvaljujući kojoj ćemo moći poboljšati našu sposobnost e, ranog otkrivanja ranjivosti i to će omogućiti i djelovanje, pravovremeno djelovanje nacionalnih tijela. Ne vidim nikoga u ime Guja prelazimo na zelene. Vas. E, hvala. Dobrodošli i hvala vam na dolasku na naše saslušanje. Naravno, vaš životopis e, pokazuje da ste dobro pripremljeni za ovu funkciju, no naša je uloga kao zelenih uvijek pozabaviti se neosjetljivim e, područjima, dakle nemojte to shvatiti to osobno, mi to jednostavno e, radimo. Kada e, smo došli do konačne faze solventnosti 2, vidjeli smo da je talijanska vlada svim silama nastojala dobiti poseban tretman. I s tim u vezi imam dva pitanja. kada je riječ o premijama koje su asimetrične i koje se protive logici financijske uredbe. Dakle, imamo tržišta koja se kreću u jednom e, pravcu e, u odnosu na ravnotežu cijena, a ne u drugom pravcu. Dakle, vidjeli smo e, da se talijanska vlada protivila takvim premijama kako su sada osmišljene. I također talijanski lobby je tražio e, posebnu participaciju u Solventnosti 2, tako da su participacije u osiguravateljim instrumentima po definiciji bez rizika. Dakle, mene zanima u kojoj mjeri ste sudjelovali u donošenju odluka u Italiji kada je riječ o zaozimanju takvog stava talijanske vlade i drugo, koje je vaše mišljenje o tim pitanjima jer se to sukobljava sa bonitetnim načelima iz solventnosti 2. Hvala, ja sam sudjelovao u pregovorima o solventnosti 2 kao stručna osoba. Dakle, bio sam predstavnik nadzornog tijela koji je pomagao nadležnom ministru u vođenju pregovora i ponekad sam prisustovao i sastancima vijeća i e, na njima govorio i metalijanske vlade. Upoznat sam sa tom problematikom u nekim fazama procesa. Kada je riječ o prvom pitanju, da, možemo reći da protociklička premija to na kraju krajeva e, nije ono što je uvela solventnost dva U to vrijeme talijanska vlada je tražila nešto drugo, no ipak. Sadašnji sustav e, nije u suprotnosti sa bonitetnim pristupom koji ste spomenuli. Dakle, to je zapravo mjera koja predstavlja protutežu u određenim fazama krize i mi ćemo bolje shvatiti kako to funkcionira kada se bude primjenjivalo. No, e, ne razumijem. E, oprostite Sven, e, dopustite gospodinu Parente da završi, onda možete postaviti pod pitanje. Hvala. Kao što sam rekao, Mm, trebamo biti spremni doraditi sustav ako prepoznamo slabosti. Znamo da e, je solventnost 2 već na snazi, mi ćemo poraditi na tome i prikupit ćemo iskustva s terena u prvim godinama primjedbe i onda ćemo je revidirati. Dakle, konkretno govoreći treba vidjeti koje su stvarne slabosti sustava. Kada je riječ o participaciji imate pravo. To nije izuzeto od rizika, postoji jedna niža kalibracija i to je ona kojom se služimo u prijelaznom razdoblju. U to vrijeme se smatralo da dugoročna ulaganja poput participacija nisu u skobu sa pristupom solventnosti 2. Naravno, možemo imati i različita mišljenja, ali Dakle, takvi zahtjevi za dugoročna ulaganja su sada važni, tako da i na to ćemo trebati obratiti pažnju kada budemo revidirali solventnost 2 i kada budemo razmatrali moguću promjenu kalibracije za participacije. no nije na meni odlučivati o tome. Potpitanje, izvolite. Čak i ako nemamo vremena. Hvala, doista vrlo ljubazno. Meni nije jasno e, zašto protociklička premija nije u sukobu sa e, bonitetnim pristupom, iako e, prihvaćate da vrijednosti mogu pasti na financijskim tržištima, ali nemate potrebu za prikupljenjem pričuva kada dolazi do precjenjivanja. Ja ne tražim od vas donošenje odluka, ali vi se kandidirate za ovaj položaj i trebate zauzeti određeni stav. Dakle, mene zanima što mislite o posebnom tretmanu participacija i osim toga nije li nelogično e, da se dugoročna ulaganja posebno tretiraju kada su u obliku participacija, nekada su u drugom obliku. Da, e, imamo i druge govornike koji su se javili za riječ. Ja smatram da je dužnost službenika primjenjivati odredbe, a na nama je ih mijenjati. Da, ja vas razumijem. Trebamo vidjeti kako će to funkcionirati u cijelom sustavu. Protociklička e, premija nije jedinstvena mjera, nego je to čitav paket mjera kojima su protuteža određeni kvalitativni zahtjevi. Dakle, to nije pristup koji je u sukobu sa unitetom. Dakle, treba sagledati sustav u cijelosti. Primjena dugoročnih mjera treba se sagledati u određenom vremenskom razdoblju, a nadzorno tijelo raspolaže svim potrebnim instrumentima kako bi shvatilo omogućuju li te mjere prevladavanja nekih kriza na tržištu ili jesu li te mjere pak e, izvor problema. Dakle, to je naša odluka i s time ćemo se nositi u okviru našeg uobičajenog pristupa. Dakle, nemajte straha. Hvala. Ne vidim nikoga iz FDD-a, ni iz NF-a. Riječ opet ima Burkhard Balc. Hvala lijepa, gospodine predsjedavajući. Imam još jedno pitanje. E, komisija je u studenom prošle godine najavila prijedloge za e, daljnje smanjenje rizika. E, preduvjet je za to na dovršenje projekta bankovne unije. E, premijer italijanski premijer Renzi je međutim najavio veto E, a Europska središnja banka je najavila da će se tom temom detaljno pozabaviti. Dakle, moje pitanje je kako, kako je vaše stajalište u vezi sa e, ovim stajalištem e, talijanskog predsjednika vlade. Da, razumijem što želite reći o suverenom riziku i mi smo već započeli raditi na tome. Mislim da u budućnosti nećemo svi moći priuštiti pristup bez rizika kada je riječ o suverenom riziku, no ipak trebamo povesti računa o svim mogućim posljedicama mjera koje poduzimamo. To su mjere koje se moraju primijeniti i na bankarstvo i na osiguranje. A mi smo tu za e, dorađivanje svih e, detalja kada je riječ o makro i mikrobonitetnim eh, pristupima i posljedicama i mm, mi ćemo onda raditi na reviziji solventnosti 2 nakon 3 eh, godine. Inače, gospodin Renzi je eh, premijer Italije, ponekad se slažem s njime, a ponekad ne. Mislim da je u statutu EOPE i odredba suprotno kojoj EOPE ne treba svijeti naloge nacionalnih premijera. Nina Gil. Hvala, dobrodošli gospodine Parente. Prošla tjedna EOPA je zacrtala svoje prioritete za 2016. godinu, no nije se spominjao Fintax koji cvate i prošle godine ti su instrumenti privukli e, velika ulaganja. Samo u Ujedinjenoj kraljevini 550 milijuna. Dakle, to će značajno izmijeniti cjelokupni financijski sektor, ne samo bankovni sektor, nego i osiguravateljni sektor u Europskoj uniji. Nalazimo se u društvu koje se brzo mijenja i također tehnologija brzo napreduje i sada je izazov e, pred industrijom e, prilagodba ovim brzim promjenama. Zatim, e, potrošači žele i očekuju više od ponuđenih usluga zato jer žele da se, se odvija brže i bolje. Fintex može im u velikoj mjeri olakšati život. Dakle, možete kupiti kratkoročno osiguranje za auto u minutama, čak i sekundama ako ste dovoljno brzi i sve što vam treba jest pametni mobitel i kamera, dakle možete to, odnosno fotoaparat, i možete to učiniti. Mene zanima kako ćete kao ravnatelj nositi se sa ovim tehnološkim napretkom e, koji će promijeniti teren na kojem se kreće osiguravateljni sektor i također zanima me kako ćete nadvladati te izazove kako bi e, smo mogli rasti i e, držati se u korak sa tako nadavno govoreći sa ovim napredcima kako ne bismo zaostali. Da, imate pravo. Nove tehnologije donose nevjerojatne mogućnosti, ali i rizike. Mi kao nadzorno tijelo moramo dopustiti tržištu da iskoristite mogućnosti, ali treba održati i javni red treba postupati na odgovarajući način bez rizika prema potrošačima. ponekad je lakše možda nadzirati jednu platformu koja distribuira osiguravateljne proizvode. Evo, prisjetimo se tradicionalnih posrednika koji kontaktiraju sa strankama. Vi kao nadzorno tijelo ne, morate, ne možete samo biti prisutni kako bi se uvjerili da su potrošači doista anketirani i ispitani na odgovarajući mogući način i nastupaju e, osiguravateljni agenti uvijek u skladu sa e, pravom. I, tehnologija može biti i nevjerojatan izvor informacija za nadzorno tijelo jer možemo vrlo lako provjeriti mm, broj e, naloga za police koji dolaze putem tih kanala, smartfona ili čega već. Dakle, imamo potrebne alate. U Italiji smo proveli analizu različitih poredbenih web stranica i poduzeli smo neke korake protiv onih koje nisu bile usklađene sa odgovarajućim propisima jer su uspoređivale samo neke osiguravateljne proizvode, a to su bili oni proizvodi koji su i financirali te web stranice. Dakle, imamo instrumente za otkrivanje takvih nepravilnosti i nije nužno da je to teže od onoga što je bilo u prošlosti i na tradicionalnom tržištu gdje smo imali e, dosta agenata za osiguranje koji su kontaktirali sa ljudima i e, odnosno potrošačima. Trebamo i dalje to pratiti i E, trebamo se pobrinuti i da takva interakcija bude u skladu sa e, odgovarajućim zakonodavstvom, čak i ako se odvija putem različitih tehnoloških kanala. Hvala vam. To nas dovodi do kraja ovog ocička za pitanje i odgovore, osim ako nema evo, slobodnog javljanja za riječ, a to jest slučaj. Zastupnik Frunculika, izvolite. Hvala lijepo. Ja sam bio e, član e, nadzornog odbora e, koji se bavio ovim područjem u Rumunjskoj. Htio bih pitati gospodina Parentea o načinu na koji ću upravljati sa sporazumima, dakle, koji su na snazi s nacionalnim tijelima, dakle, koji su instrumenti na raspolaganju koje ćete iskoristiti. A istovremeno, i o tome možemo svi porazmisliti, EIOPA sada vrši mikrobonitetni nadzor, a nacionalna nadzorna tijela su međusobno toliko različita. U nekim zemljama to su nacionalne banke, u drugima su to odgovarajuća tijela, u trećim zemljama su to tri ili četiri tijela i tako dalje. Ne mislite li da trebamo, to je upućeno svim mojim kolegama, da je potrebna standardizacija ovog e, nadzornog mehanizma, dakle stvaranja svojevrsnog okvira. Na taj način ćemo pojednostaviti stvari, imat ćemo bolju koordinaciju. Hvala lijepo. Thank you, uh, thank you. You, you are right. We, we Hvala lijepo. Imate pravo, ne možemo standardizirati sve, ali konvergencija ovih nadzornih tijela je važan projekt e, na kojem ćemo raditi. To je jedan od prioriteta koje sam istaknuo. A kada sam rekao da trebamo da se trebamo koncentrirati na ove trenutne prakse koje se primjenjuju i moramo raširiti onu koja je najbolja. Međutim, to i dalje ne znači da bismo trebali zauzeti površan pristup eh, kada je riječ o standardizaciji. Moramo poboljšati trenutne razine nadzora, dakle u raznim zemljama članicima. Dakle, potom sporazumi sa nacionalnim tijelima, tu imamo zakonodavni okvir, imamo zato predviđene ovlasti kao i OPA. Ukoliko je potrebno, e, opa mora biti e, kadra, dakle posredovati između različitih tijela, ima na raspolaganju instrumente kojoj, e, koji su dani kao s vaše strane kao su zakonodavca. E, to je recimo svojevrsna posljednja mjera koja nam je na raspolaganju. Thank you. So I don't see further requests. Hvala lijepa, ne vidim druge zahtjeve za riječ, te možemo zaključiti ovo saslušanje. Hvala vam lijepa, gospodine Parente. Sada ćemo imati dio sastanka iza zatvorenih vrata, to će biti vrlo kratak e, sastanak, a glasovanje je predviđeno za danas u 15.40. Hvala lijepa.